o e, sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama. E, saslušat ćemo izjavu komisiji. Izjavu komisije e, želim dobrodošlicu povjereniku Almunije i dajem mu riječ. Najviše hvala predsjedniče, uvaženi zastupnici. U ime komisije želim reći kako stoje stvari sa našim eh, pregovorima o sporazumu o slobodnoj trgovini između Vjetnama i Europske unije, zemlje od 90 eh, milijuna stanovnika. 60% njihove dinamične, dinamičnog stanovništva imaju manje od 50 eh, godina i to je jedna velika priča uspješnica. Njihove političke gospodarske reforme su započele 1986. Eh, i Vjetnam je od jedne od najsiromašnijih zemalja svijeta pretvoren u četvrt stoljeća u srednje razvijenu zemlju njihov prosječan eh, gospodarski rast je 6 eh, eh, jedva ispod posto i po prvi put prošle godine Vjetnam je prevazišao Indoneziju glede ukupne robne novčane razmjene s Europskom unijom i postao je naš četvrti, odnosno četvrti najveći partner u području ASEANA iza Singapura, Malezije i Tajlanda. Za Europsku uniju do 2015. godine 90%, dakle posto budućeg e, gospodarskog rasta e, bit će stvaran izvan Europske unije, a velika većina toga u području Azije Pacifika. Azija ima neke od najbrže rastućih gospodarstava na svijetu. Što se nas tiče, što se tiče Europske unije, samo je logično da povećavamo svoje e, obveze i suradnju s Vjetnamom. To je naš, naša obveza da poboljšavamo međunarodnu trgovinu i da poboljšavamo obnovu e, Europske e, unije. I e, mi smo sada došli do toga da pred potpisivanje sporazuma sa cijelom regijom, sa Vjetnam, Vjetnamom je sve disciplinari što se tiče okvira, pravnog okvira i kao i u prethodnoj prethodnom razdoblju imat ćemo jasnu sponu e, dakle, između političkih i gospodarskih e, sporazuma i ti sporazumi će omogućiti da Vjetnam dolazi, napravi reforme, da se priključi svjetskoj trgovinskoj organizaciji i e, sve to će učiniti njihov sustav puno usklađeniji sa pravim gospodarskim potrebama. Vjetnam također napreduje s velikim brojem novih sporazuma prosredstvom širih trgovinskih pregovora u sklopu ASEANA i preko pacifičkog e, partnerstva. Gospodin de, e, povjerenik de je bio 17.3. u e, Vjetnamu gdje se susreo sa ministrom za trgovinu i oni su započeli pregovore koje žele okončati, zaključiti prije kraja ove godine, dakle u 10. mjesecu, tako kako bi poslovanje između Europske unije i Vjetnama moglo biti što bolje. Želim zahvaliti Europskom parlamentu na e, rezoluciji koja podašilje jasnu pozitivnu poruku našim partnerima glede ovih pregovora. Najljepša hvala. hvala. gospodine povjereniče. Za riječ se javio gospodin Kaspari. Cijenjeni predsjedavajući, cijenjeni kolegice i kolege, koliko je važno sudjelovanje u međunarodnoj trgovini kad se radi o gospodarskom rastu e, vidi se upravo u Aziji u posljednjim desetljećima te su se zemlje otvorile za međunarodnu trgovinu e, uključile u globalizaciju i to je jedan od razloga zašto je tu gospodarski razvoj tako jak e, mi ove pregovore vodimo već nekoliko godina mandat za pregovore je bio vrlo iz, e, intenzivan i ovom današnjom rezolucijom još jednom želimo e, reći da e, je e, okončanje ovih pregovora jedan od naših prioriteta. Želimo ovom raspravom još jednom e, dati do znanja javnosti da su za nas ovi pregovori od velikog značaja. Ono što je meni osobito važno, s jedne strane želimo osigurati da Vjetnam kratkoročno i srednjoročno da, da mu izađemo u susret, to je zemlja u razvoju, a s druge strane e, iznimke, odnosno prelazne odredbe će prije ili kasnije e, isteći i zato e, moramo poraditi na tome da ovi pregovori E, budu dovedeni do kraja i da nemamo trajno asimetrične, e, asimetrične e, dogovore. Vjetnam naravno nije razvijen kao zemlje Europske unije, međutim Vjetnam je dobar primjer zemlje gdje moramo zaštititi svoja ulaganja i moramo osigurati da investitori iz Europske unije budu tamo zaštićeni jer njihov pravni sustav nije tako dobro razvijen kao naš, ali moramo potaknuti naše investitore da tamo dalje ulažu. E, jer kao što znamo, tamošnja vlada je do sada donosila neke proizvodne odluke, a zaštita od pravosudnog, tamošnjeg pravosudnog sustava nije bila e, optimalna. Zato bih bio e, zahvalan kada bi se kolege danas pri glasanju ponašali u skladu s tim. Želim zahvaliti komisiji što smo postigli taj napredak u pregovorima. Imamo ambiciozni cilj da ih okončamo do kraja ove godine. Bio bih zahvalan kada bi komisija sljedećih tjedana i mjeseci intenzivno radila na tome i želim e, zahvaliti u ime svih koji su sudjelovali i pratili ove pregovore i u ime kolege Langena i bilo bi mi drago kada bismo e, na početku sljedećeg saziva se mogli e, e, veseliti zaključenim pregovorima. Hvala lijepa kolega. Riječ ima kolega Bert Langen. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, povjereniče, drage kolegice i kolege. Da, mi smo uvjereni da je trgovina i održ, e, jača e, održivi razvoj i zato e, podržavamo ove pregovore s Vjetnamom koji je zemlja koja preko trgovine može e, stvoriti blagostanje za svoje građane i zato smatram ove pregovore vrlo e, da oni obećavaju međutim mora se reći e, ono što moramo garantirati su fer E, uvjeti, a tu su tri područja osobito važna. Kao prvo, radi se o pitanju zaštite životinja i poštivanja međunarodnih e, standarda e, zaštite životinja, sprečavanje ilegalne trgovine rijetkim vrstama. Kao drugo, radi se o sudjelovanju civilnog društva i kao treće, radi se naravno o pitanju kako ćemo osigurati fundamentalna prava radnika, socijalne standarde, e, osobito u trgovini sa poduzećima u Vjetnamu. Dakle, jedna jača povezanost e, sa održivošću mora se postići. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, gospodine Rinaldi, imate riječ. Hvala predsjedniče. Ovdje imamo neke kritične točke, sporazume o slobodnoj trgovini. Neke se stvari moraju jasno reći, kao i na drugim pregovorima. Iznad svega, radi se o pitanju pružanja usluga javne nabave. moram reći da taj sporazum ne smije biti na uštrb pristupu vjetnamskih građana generičkim lijekovima. Ali što moram reći komisiji, ne smijemo imati nikakva pravila e, e, e, risturna kada se radi o e, carinama. Međutim, problem koji mi imamo s je da je Vjetnam diktatura i to trebamo reći vrlo jasno. Radi se o stvarnoj diktaturi. Nema slobode izražavanja. Manjine e, se nalaze u e, nezavidnom položaju. Budistička manjina, e, kršćani u planinama su sasvim jasno oprimirani sloboda građanja, izražavanja je nešto što se stalno krči. Naprimjer, ne smiju građani imati blogove. E, kako da napravimo da imamo s jedne strane zahtjevnu odredbu o ljudskim pravima i s druge strane mogućnost suspendiranja sporazuma? A e, moramo tražiti e, da se ostvari ono što mi tražimo po pitanju poštivanja ljudskih prava. Moramo e, tražiti da ovakav sporazum o slobodnoj trgovini bude zaista nešto gdje će se značajno unaprijediti situacija u Vjetnamu. Ovo je vrlo delikatan sporazum kao što imamo sa drugim zemljama, na primjer sa Kinom ili pak sa još jednom drugom diktaturom, to je Singapurom. I nadam se da će sljedeći saziv parlamenta biti još zahtjevniji od naših. Hvala predsjedniče, povjereniče. Ja sam bio e, izvjestitelj e, u sjeni za e, to je bilo jako dobro iskustvo iz dva razloga. Kao prvo, Vjetnam eh, je prosperitetno i veliko važno tržište za Europsku uniju, a drugi razlog je dosta simboličan. Samo nekoliko ljudi zna da je Vjetnam eh, u da je vjetnamska zajednica u Češkoj, mojoj državi, najveća od svih 28 država članica, tako da je to bio također e, bio razlog što mi je bilo veliko zadovoljstvo baviti se tim dosijom. I u svojstvu izvjestitelja vidio sam zadovoljstvom kako ti e, pregovori napreduju i da se došlo do zajedničkog tla između svih partnera. Također se nadam da će e, sporazum e, zadovoljavajući za sve strane biti zaključen do kraja ove godine na odboru INTA. Mislim da smo došli do uravnoteženog zaključka, uredbe, Razriješ, razjasnili smo nekoliko prioriteta kada je riječ već o ovim pregovorima i želim naglasiti neke od njih. Ono što bismo željeli vidjeti jeste da sve odredbe koje su ispregovarane u ovom e, u pregovorima o sporazumu o slobodnoj trgovini u potpunosti e, kompatibilni sa svjetskom trgovinskom organizacijom. Želimo da E, vidimo da se uklone sve carinske i necarinske e, prepreke, da jedna i druga strana imaju pravo e, donositi regulative, zatim da se isto tako održava ravnoteža za državne, što se tiče državnih tvrtki i isto tako što se tiče rješavanja sporova da se poboljša pravna sigurnost kako bi sve stranke, strane mogle pomoći na zaštiti intelektualnih prava i sanitarnoj, fitosanitarnoj sigurnosti i na kraju, ali ne najmanje važno, da jedna i druga strana će e, se zalagati za e, zaštitu međunarodnih standarda glede zaštite ljudskih prava, prava e, zaštiti na radu i želim e, zahvaliti sada svima na njihovom radu, svim izvjestiteljima, izvjestiteljima o Sjeni na velikom doprinosu i nadamo se da će ovo biti usvojeno strane plenarnog zasjedanja. Hvala. Hvala i vama. Gospodin Marfi ima riječ. Hvala predsjedniče. Pa u biti ovdje se radi o slobodnoj vožnji za velike poslovne subjekte Europske unije i hoće se na brzinu progurati sporazum o slobodnoj trgovini svijet nam. Naravno mi imamo tu obvezujuće stavke o ljudskim pravima, zaštiti životinja, o lijekovima, o korporativnoj socijalnoj odgovornosti tu i tamo, ali u biti tu se radi o planu za međusobno otvaranje tržišta, za liberalizaciju, privatiziranje i citiram, da se zajamči e, fer e, trgovinsko natjecanje između Europljana i Vjetnamaca. Tu se poziva za e, pravo pravo korporativnim korporacijama da sudski gone državu i u slučaju ako na primjer Evo, u slučaju kada je jedna naftna kompanija tužila Ekvador, dobila je 2,3 milijarde e, kompenzacije. Dakle, Vjetnam ne treba zaštititi svoja prava već svojih, e, svojih radnika. Oni nisu, e, nemaju pune stvari, mnoge stvari tamo, je, tamo postoje brojna djeca koja rade i mnoge drugi sporazumi važni nisu provedeni. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik sta hier. Da, da, tu sam. Gospodine predsjedniče. Tekst koji trebamo usvojiti govori o dijalogu s Vjetnamom, međutim trebamo imati na umu isto tako i ljudska prava koja moraju biti sastavni dio naše trgovinske politike i iz tog razloga privlačim vašu pozornost na stav krš, na situaciju kršćana u Vjetnamu. Netko je već govorio o tome i zahvaljujem vam. I mnogi su govorili o kršenju prava kršćana u Vjetnamu. I doista Vjetnam je i dalje na popisu država koje progone kršćane i vlasti u jednoj provinciji su iznijele određene mjere što se tiče e, vjerskih aktivnosti u toj provinciji. I vjerske vlasti traže, moraju tražiti dopuštenje za organiziranje bilo kakvih obreda. Tako da postoje pravila koja su nametnuta. Neki katolici moraju napuštati svoje domove. Postoje sigurn... snage sigurnosti koje djeluju protiv tih kršćana. Gospodine predsjedniče, želim tražiti od komisije da inzistira na slobodi e, vjerovanja. Ima čak i vjerska policija u Vjetnamu. I klauzula o ljudskim pravima u tom e, tekstu ne smije biti mrtvo slovo na papiru, već mora biti sastav, sastavu politike Europske unije. Hvala. Hvala gospodin Prost. Da, gospodine predsjedniče, povjereniče, ovih zadnjih nekoliko godina označeno je velikim dolaskom Azije kao nezaobilaznog aktera na međunarodnom e, međunarodnoj sceni. I dok se Zapad e, nastoji uspraviti, oni e, rastu 5 do 6%, a ponekad i dvocifrena gospodarski rast bilježe. Europska unija ne može biti indiferentna sprem toga svega. Prije neko vrijeme govorili smo o e, nadolazećim gospodarstvima. Ne, sada se radi o pravim, jakim gospodarstvima, pravim partnerima s kojima imamo posla. I naivno, a ponekad i arogantno smo pocijenili te sile. Sada je vrijeme da ispravimo te greške. 2013. godine Vjetnam je imao gospodarski rast preko 5%, što je veli, puno. Ne možemo dopustiti da se održavaju prioritetni e, gospodarski odnosi sa takvom e, državom koja tako dobro se razvija. Već smo imali šest ciklusa e, pregovora glede sporazuma o strateškom partnerstvu i kao europljani dužni smo očuvati interes svojih poduzeća i najosjetljivih sektora, istovremeno otvarati tržište. Moramo paziti da taj sporazum bude prije svega koristan za Europsku uniju. Vjetnam prvenstveno uvozi europske proizvode visoke, visoke tehnologije i tako priznaje da je Europska unija e, važna što se tiče inovativne tehnologije. Recimo to savršeno jasno, naša tehnološka znanja su e, jedini element e, e, važan element za nas na međunarodnoj sceni. Ja sam uvjeren tome i razvijajući taj sektor moći ćemo, razvijati svoje gospodarstvo. Ne smijemo propustiti taj azijski vlak, potaknimo ovo partnerstvo sa Azijom i zajedno radimo na stvaranju konkurentnije Europe na međunarodnoj sceni. Hvala. Hvala lijepa. Riječ ima gospodin Martin. Hvala gospodine e, predsjedavajući. Ja pozdravljam ovaj sporazum slobnoj trgovini, ali kao i moji kolege, ja mislim da se tu mora raditi o više nego o samo otvaranju tržišta. Prvo moramo vidjeti da li time promoviramo e, fer e, odnose u Vjetnamu. Na primjer, jedan od važnih problema u Vjetnamu je e, krađa zemlje i ne bih htio da mi podupremo da takvu praksu e, ako su u tu, u upetljane europske kompanije e, za moj klub, klub zastupnika to bi bila crvena crta koju ne bismo e, htjeli prijeći situacija životinja nadalje je jedan važan važno pitanje situacija u Vjetnamu u tom pogledu je užasna i ako možemo postići poboljšanje u tom pogledu s Korejom, onda možemo i sa Vjetnamom. Ja se slažem da je ovaj sporazum s Vjetnamom e, važan i da je on samo prethodnica e, sporazumu sa cijelom regijom i mislim da trebamo postići sporazum sa zemljama ASEANA što prije. Hvala lijepa. Gospodin Bilan ima riječ. Gospodine predsjedavajući, multilateralni sustav slobodne trgovine odražava potrebu za trž, trg, tržišno orijentiranom e, trgovinom među zemljama. Vjetnam je vrlo e, dinamično gospodarstvo i jedna od zemalja ASEANA ima 6% gospodarskog rasta i zato se nadam da će ovi pregovori biti dovršeni do kraja ove godine i da će to dovesti do šire suradnje s ovim partnerom. Treba naglasiti promociju slobodne e, konkurencije e, carinske i necarinske barijere za trgovinu trebaju biti uklonjene moramo imati na umu da je Vjetnam zemlja gdje se još uvijek ne poštivaju ljudska prava. Produbljivanje suradnje između, između Vjetnama i Brisela mora dovesti do bitnog poboljšanja u tom pitanju. Hvala lijepa. Sljedeći riječ ima gospodin Langen. E, hvala lijepa. E, smatram da povjerenika Munja ima pravo. Vjetnam je e, uspješnica. Međutim, E, nastojanje da se e, stvori sporazum sa svih deset zemalja esauna e, ASEANA nije realno ostvarivo. Mislim da smo na pravom putu, trgovinski sporazum i slobodno trgovin sa pet zemalja, a sa sedam zemalja sporazumi o partnerstvu i suradnji. Pitanje, sva su pitanja sadržana u tekstu koje je napisao kolega Zahradil. Međutim, naravno, mi moramo inzistirati na političkim slobodama, vjerskim slobodama. To znaju naši partneri u Vjetnamu. Ja sam prilikom svog posljednjeg posjeta u jesen 2013. razgovarao intenzivno sa svim našim tamošnjim partnerima i zapravo me začudilo sa koliko e, sa koliko nedostatka hrabrosti, s kolikim pomekanjem hrabrosti je tamošnja komunistička stranka zapravo odbila sve reforme. E, Vijetnam Vjetnam ima 35 milijuna e, ljudi koji e, koriste internet, međutim svejedno usprkos tome blogeri ako kažu bilo šta protiv režima odmah ih se zatvara. To je nespojivo jedno s drugim i zato vjerujem da je ispravno naravno da parlament e, e, potiče komisiju da dalje vodi pregovore i nadam se da će oni biti zaključeni do kraja ove godine ali sljedeći stupanj koji e, e, potom želimo postići a to je ratifikacija e, u svih 28 zemalja članica također treba ubrzati jer nema koristi od postignutog sporazuma ako on nije ratificiran u 28 zemalja članica i zato želim komisiji mnogo uspjeha. Hvala lijepa kolega. Sada gospođa Batija Ikučet ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Od početka pregovora o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama koji su započeli 2012. poduzeti su veliki eh, koraci kako bi se završili ovi eh, pregovori i trebamo pozdraviti taj napredak. Ja se nadam da će ovaj sporazum biti odlučujući korak u proširenju ljudskih prava i prava manjina. Želim naglasiti važnost poglavlja o održivom razvoju sa obvezujućim klauzulama jer to je e, osnov temelj europske trgovinske politike želim podvući činjenicu da različiti interesi i različite crvene linije koje su povukle obje strane ne bi trebale biti prepreke da se zaključi taj dobar sperazum jer on je velika prilika za obje strane u područjima kao što su trgovina E, FDI i očito nadamo se da ćemo moći ojačati strateške odnose između Europske unije i regije ASEANA. Ja se nadam da će e, tome ovaj sporazum doprinijeti. Hvala lijepa. Gospodin Kelly ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao i drugi E, kolege koji su uzeli riječ. Ja pozdravljam ove pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini s Vjetnamom. Mi smo u posljednje vrijeme spojili, e, e, sklopili mnoge takve sporazume sa Kanadom, Južnom Korejom i tako dalje. I vrijedi raditi i na sporazumu sa Vjetnamom. Vjetnam zaslužuje svaku pohvalu za napredak koji su ostvarili u, u proteklim godinama E, drago nam je da o Vjetnamu čujemo bilo što što nije rat, Vjetkong i tako dalje. E, već se odvija intenzivna trgovina između Evropske unije i Vjetnama. 2012. to je bilo 23,8 milijardi 8 e, milijardi smo uvezli iz Evropske unije i ostatak izvezli. Direktne investicije bile su veće od milijardu dolara zato e, dakle od je moguć tu napredak i važno je dati šanse našim, našem gospodarstvu, našim e, poduzećima da više izvoze u Vjetnam osim toga da ćemo e, prilike našim ljudima da dobiju radna mjesta da e, smanjimo posljedice krize pod kojom e, patimo već godinama istovremeno kao što su već rekli i drugi kolege važno je da se u Vijetnamu poštivaju ljudska prava da ljudi imaju slobode slobodu izražavanja slobodu medija i E, slobodu ispovesti i nadam se da ćemo i u tim područjima uspjeti postići napredak. Na kraju krajeva ovo je e, ogromna prilika za nas i moramo je iskoristiti i nadam se da ćemo biti uspješni u okončanju ovih pregovora prije kraja ove godine. Hvala lijepa. E, dame i gospodo, nemam E, na popisu nikoga ko se javio za riječ u sklopu spontanog javljanja za riječ i zato ponovo dajem riječ povjereniku Almuniji. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala svim zastupnicama e, Europskog parlamenta koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Većina e, E, onoga što ste rekli e, podržava e, nastojanje komisije da zaključi pregovore o ovom sporazumu prije kraja ove godine. Ovaj sporazum bit će pozitivan za obje strane. Dopustite mi da komentiram neke od e, stvari koje ste rekli. Kao prvo, što se tiče ljudskih prava, to je naravno vrlo važno da naši e, gospodarski i e, partneri poštivaju ljudske, ljudska prava. Mi smo tu temu E, o toj temi razgovarali i bit ćemo vrlo oprezni u promatranju e, poštivanja ljudskih prava i situacije e, u Vjetnamu u tom pogledu. Što se tiče prava radnika, ta su pitanja pokrivena ovim sporazumom, odnosno poglavljem koji, u kojem je riječ o njima u ovom sporazumu i naši pregovorači su uspjeli dogovoriti tu regulaciju koja je vrlo, na, na vrlo, vrlo snažnim jezikom se tu inzistira na zaštiti radnika i radničkih prava o drugim temama koje su spomenute, zaštita životinja, Vjetnam je pristao uključiti te teme u naš tekst. Vjetnam je obećao da će u okviru e, poglavlja o održivom razvoju e, da će e, popraviti situaciju u vezi sa time također i o finosanitarnim mjerama. Dakle, zahvaljujem vam svima na vašim doprinosima, na vašim komentarima i nadam se da će sljedeći saziv parlamenta u prvim mjesecima svog rada da će vas komisija moći informirati o uspješnom okončanju ovih pregovora. Hvala lijepa. Hvala gospodine povjereniče. Za kraj ove rasprave, drage kolegice i kolege, od e, nadležnog odbora za međunarodnu trgovinu primili smo nacrt rezolucije. Rasprava je time zatvorena. E, glasat ćemo danas u 12 sati. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je kratko predstavljanje izvješća gospodina Peterlea o pregovorima o sporazumu o strateškom partnerstvu između EU